Bon, vous installez les Ulrike, Ulrike. Dragi kolege, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Ulrike, hvala. Molim vas. Evo, krećemo. Prije nego što započnemo s radom, Bjorn, molim te. Prije nego što započnemo, dakle, želio bih pozdraviti našu skupinu posjetitelja koja dolazi sa učilišta u Hamburgu i na poziv naše kolegice Ulrike Rocust. Želimo im dobrodošlicu, jedan pljesak za njih. Hvala vam. Želim vam također i dobrodošli su naš eh, klub zapravo naš odbor, oprostite. Krećemo sada s našim dnevnom, dnevnim redom. Slažete li se s dnevnim redom? Imate nekih primjedbi? Ne. Onda smatram da je dnevni red usvojen. I također vam predlažem da usvojimo zapisnike sa sjednica od 24. rujna i 8. i 9. listopada. Imate li komentare na te zapisnike sa tih sjednica? Ne. Onda uzimam na znanje da su ti zapisnici usvojeni. Sada krećemo odmah na glasovanje i počinjemo sa prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna. Izvjestitelj je naš kolega Marko Afronte. Klara, nisi bila ovdje, govorili smo o Kadiksu. Je li sve u redu? Evo, prelazim odmah na glasanje. Ako ste svi pripremili svoje glasačke kartice. Imate li ih svi? Onda pretpostavljam da, svi, da ih svi imate. I sad e, prelazim na glasanje. Amandman broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 7. Otvaram glasovanje. E, izgleda da netko uvijek ne glasa. Usvaja se amandman 8. Otvaram glasovanje. U redu, super, zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 9, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Uzvaja se amandman 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Odbija se. Oprostite. Kompromis broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ipak je bolje postići kompromis. Sad idemo na amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 47. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad imamo 48, 49 i 50. Identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 51. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 52 i 53 identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 17. Ne, oprostite, 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 56. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad idemo na 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. Sada 62, 63, 64, 65 identični su. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad idemo na 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodine predsjedniče, molim vas što vas prekidam. Ja sam svoju kartu zaboravila. Mogu li onda dizati ili spuštati e, svoj palac? prostite, zbilja to neugodno. Dolazite e, kasneći i onda još zaboravljate svoju karticu. Da, evo, mi ćemo vaš palac vrlo pomno promatrati. Sad idemo na 69. 69. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 70 i 71 identični su. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 73, 74, 75 identični su. usvojeno. 76. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. Sada amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 84. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izabel, jesi li ti za ili protiv? protiv, onda se odbija. To je jako važno. Je bilo 11 ili na 12? Je li tvoja kartica funkcionira ili ne? Jer ako istovremeno glasaš sa karticom i sa palcem, onda to zbilja ne može funkcionirati. Znam da ima specijalista koji svašta izvode s glasovanja, ali zbilja <laughs> ovo je možda malo previše. Mislim da ćemo sad ponovno glasati kako bismo bili u potpunosti sigurni 30 i ne. 84, oprostite. Znači 84. Ponovno glasamo, otvaram glasovanje. E, Zatvaram glasovanje i odbija se. 85. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 86, 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada idemo na 90. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 91. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sad prelazimo na 92. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad prelazimo u uvodne izjave. 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 36. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. Sad idemo na amandman 3. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na zakonodavni prijedlog. Ovako je izmijenjen. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne, jednoglasno imamo jednog suzdržanog, a sad prelazimo na manmane. Slažete li se da imamo mandat za pregovore? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I potvrđen je mandat. Čestitamo. Marko, sad te čeka posao. Sad Prelazimo na drugo glasovanje ove, ovog poslije podneva. Ribolov u području sporazuma Opće komisije za ribarstvo e, sredozemlja. Izvjestiteljica je Linea Engstrom. Pro, idemo odmah na glasanje. Amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, uvodna izjava 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada ćemo glasati oko e, zakonodavnog prijedloga, ovako izmijenjenog. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje i prijedlog je usvojen jednoglasno. I sada ćemo glasati vezano uz mandat za pregovore. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje i to usvojeno je. Čestitam. Hvala, dragi kolege. Oni koji žele otići, evo molim vas da sad izađete iz prostorije. Hvala vam. Molim vas za strpljenje nekoliko minuta, budući da čekamo Joao Machadoa i isto tako predstavnika komisije. Imaćemo razmjenu mišljenja vezano uz ovo izvješće. Evo, on je na putu i doći će, nadam se, brzo. Bon, mes chers l'heure c'est l'heure. Dragi kolege, evo, moramo nastaviti s radom. E, gospodin Joao Machado je e, na putu za e, dvoranu. Čekamo ga jer on će govoriti u ime komisije. Vezano uz ovaj sporazum. A onda ću možda poslije Ivanson Piketu dati riječ prije Joa Mačada. Radi se o razmjeni mišljenja između o sklapanju sporazuma o partnerstvu u e, održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka. Imamo nacrt e, preporuke i isto tako prijedlog nezakonodavne rezolucije, to je dodijeljeno EPP-u i ja sam bio imenovan izvjestiteljem. Pozdravljam gospodina Vanson Piketa iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje i za nekoliko minuta ću također pozdraviti i gospodina Joa Mačada iz Europske komisije. Ja ću vam dati nekoliko informacija. Gospodin Mačado će predstavljati komiziju, on će nam predstaviti to izvješće. No, ipak vas podsjećam da nismo službeno dobili e, ovu informaciju od vijeća, znači nisu nam e, službeno uputili dopis. No, budući da nemamo dovoljno vremena, konferencija predsjednika Klugobava su je odlučila da sve nezakonodavne rezolucije moraju biti, us, moraju biti usvojene prije plenarne sjednice u e, veljači. I u tom smislu ću vam dati i svoj nacrt preporuka i nacrt nezakonodavne rezolucije. Ono što vam predlažem je sljedeće. Budući da gospodin jo Joao Machado nije ovdje, da prvo poslušamo gospodina Vanson Piketa koji je ovdje Slaže li se on s tim? Gospodine Piket, evo u ime e, službe za vanjsko djelovanje dajem vam riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Keep ja ovdje predstavljam službu za vanjsko djelovanje koja je sudjelovala u pregovaranju ovog sporazuma o kojem danas govorimo. Imate pravo kad kažete da vijeće još uvijek nije zaključilo rasprave, ali je postiglo napredak. Gospodin Mačado će vam nešto o tome reći i pozdravljamo činjenicu da vaš odbor već sada unaprijed o tome raspravlja obzirom na kratke vremenske rokove. Ja ću svoj kratki uvod ograničiti na onaj dio pregovora e, koje je vodila služba za vanjsko djelovanje. Riječ je o političkoj dimenziji, pa neću govoriti o samom sadržaju sporazuma jer to nije moje područje. Dakle, Pozadina ovog sporazuma je važan odnos između Europske unije i Moroko. Naše veze su snažne, grade se već dva desetljeća, imamo e, napredan statut u našem portfelju za vanjsko djelovanje s tom zemljom, no posljednje tri godine je taj odnos opterećen sporom i kao rezultat presuda Europskog suda koje se odnose na bilateralne sporazume a komisija i e, služba za vanjsko djelovanje naravno to moraju poštivati. Riječ je o sporazumima na područjima poljoprivrede i e, ribarstva. Ti sporazumi kako sada stoje se ne odnose na područje zapadne Sahare, no mogli bi se primjenjivati na to područje ako se prilagode na tri načina. Prvo, izričito se treba spomenuti zapadna Sahara, kad se govori o zemljopisnom području na koje se odnosi sporazum. Drugo, treba jasno pokazati da ljudi na koje se odnose ti sporazumi da su sudjelovali u donošenju odluka i u sklapanju ugovora i treće moraju postojati pravične i pravedne koristi za lokalno stanovništvo na koje se odnosi odnosno na koje utječe sporazum. Služba za vanjsko djelovanje je sudjelovala u konzultacijama sa lokalnim lokalnim stanovništvom. To smo učinili e, na tri e, linije. E, prva je pregovori sa vlastima Moroka, to jest predstavnicima ustavnih tijela Moroka na nacionalnim i e, na nacionalnoj i regionalnim razinama. Dakle vlada Moroka e, se savjetovala s njima, dakle to je bila taj, e, ta morokanska linija, bile su i dvije druge linije kojima se izravno bavila komisija kao i služba za vanjsko djelovanje, a odnose se na konsultacije sa dodatnim dionicima to jest e, dionicima iz gospodarstva e, kao i nevladinim udrugama i civilnim društvom. Te su se konsultacije održavale i u Dohli, e, u zapadnoj Sahari i u Rabatu, a također smo pozvali na konzultacije predstavnike Fronte Polisario i međunarodne nevladine udruge koje su zainteresirane za ovaj sporazum. Zaključci su detaljno opisani u izvješću. Ja ih mogu ukratko rezimirati. E, mogu reći četiri stvari. Prvo, jasno je postojala potpora, potpora za novi za novi sporazum među svima s kojima smo se konzultirali. Oni su doživjeli taj sporazum ne kao političko, već kao gospodarsko pitanje i to e, pomaže, e, pomaže podržati pravo na razvoj stanovništva Zapadne Sahare. Dionici su davali vrlo konstruktivne prijedloge kako bi se pojačao učinak i koristi e, sporazuma. Nešto od toga je spomenuto u izvještaju, a to je sve izvedivo kada dođemo do područja provedbe, odnosno do faze provedbe. Riječ je o ulaganja, e, ulaganjima u sektor prerade ribe na zapadnoj Sahari kako bismo imali lokalnu dodanu vrijednost, zatim iskrcavanje ulova u zapadnoj Sahari i povećati broj lokalnih mornara na plovilima Europske unije. Drugo, što je proizašlo iz konzultacije, bio je pozitivan e, učinak prethodnog sporazuma. To smo i sami vidjeli kada smo posjetili Dahlu i okolinu. niz e, projekata koje smo posjetili su izgrađeni uz potpore iz strukturnih fondova e, koje je dala Europska unija pod prethodnim ugovorom. E, tu su e, i infrastruktura, na primjer tržnica ribe u Dahli, zatim ograđivanje luka Dahle i Lajun, razvoj poljoprivrede i to su sve projekti koji su povećali dodanu vrijednost, a sve su to posljedice sporazuma sa e, zapadnom, za zapadnu Saharu. Dakle, e, i radna mjesta su se otvarala na plovilima. Zaključeno je da e, izmijenjeni E, sporazumi, e, onaj za poljoprivredu i ovaj, međusobno jedan drugog podržavaju i kada se proširi kapacitet prerade ribe u zapadnoj Sahari, onda će to stvoriti dodanu vrijednost koja će e, biti u stvari djelotvorna samo ako bude postojala mogućnost izvoza ribljih proizvoda po e, e, poljoprivrednim sporazumom, sporazumom gdje se primjenjuju povlastice. A četvrta, e, četvrti zaključak je bio da su ispunjeni zahtjevi Europskog suda i uvjeti koje je Europski sud e, postavio za ugovaranje sporazuma i mi smo uvjereni da e, ovaj način e, na koji smo provodili konzultaciju udovoljava e, uvjetima Europskog suda. Rekao bih da unatoč tome što smo opetovano pozivali Polisario i niz međunarodnih e, nevladinih organizacija i fronta Polisario i međunarodne nevladine organizacije su odbile naš poziv i za to su navodili isključivo političke razloge koje ukratko mogu rezimirati ovako. Polisario je prvi naravno to rekao, dakle oni su smatrali da je Polisario trebao biti jedini sugovornik e, pri pregovaranju ovoga sporazuma to je političko stajalište koje nema nikakve veze sa gospodarskim razlozima, nema veze sa ekonomskim razlozima, mi se s time ne slažemo jer za nas Fronta Polisario nije jedini sugovornik. Mi naravno e, prepoznajemo ulogu Polisarija u mirovnom procesu pod okriljem Ujedinjenih naroda, ali ne smatramo da su oni jedini sugovornik za ovaj sporazum. A sada bih predao riječ e, gospodinu Mašadu. <laughs> Oprostite, gospodine Piketi, ja ću mu dati riječ ili ne. Evo, dođite za predsjedničko mjesto. Šalim se. Evo, Žao Čado je došao. Pozdravljam ga, glavni ravnatelj e, uprave Digi Mare. Evo, odmah ti dajem riječi. Hvala e, gospodine Pikeć što ste nam objasnili stajalište službe za vanjsko djelovanje. Žoa, izvoli. E, e, Hvala, drago mi je što sam ovdje i što mogu govoriti o pojedinostima sporazuma o ribarstvu s Morokom. Dakle, ovaj sporazum o održivom e, ribarstvu nije samo iznimno važan za Europsku uniju, e, za Moroko i za Sahravi narod, već se mora smjestiti i u širi kontekst euro e, mediteranskog sporazuma o pridraživanju sa Morokom. Kada je riječ o e, konkretnim e, pojedinostima, e, to je iznimno važno za flotu Europske unije, ne samo za industrijsku flotu, već i za male ribare. Bez tog protokola otprilike stotinu malih ribara iz Europske unije neće imati alternative zato je ovaj sporazum s Morokom ključan za eh, ovaj segment. Kada je riječ o našoj industrijskoj floti, samo sam htio reći da prema prethodnom protokolu pelagijska flota Europske unije je zahvaljujući aktivnostima u Moroku e, e, zaradila 36 milijuna eura e, neizravne vrijednosti, a pola toga je koristilo E, lokalne ljude, a oko tisuću radnih mjesta je izravno podržano aktivnostima europskih e, plovila i oko tisuću neizravno. E, pod ovim sporazumom Europska unija će dobiti prikladni dio viška pelagijske ribe jer će mogućnosti po ovom protokolu biti veće do 100.000 e, tona godišnje u konačnim e, godinama, zadnjim godinama protokola. Ovaj povećani udio u velikoj mjeri objašnjava veću e, financijsku naknadu. To također podržava znanstvena procjena stokova pelagijskih e, vrsta. E, tu procjenu je izradio SEKAF, dakle regionalno savjetodavno tijelo i e, Morokanski znanstveni odbor. Prema tome, e, udio Europske unije u potpunosti odgovara čelu viška i udovoljava e, svim e, pravnim, ekološkim i političkim smjernicama. Moroko kao i Europska unija posvećuje veliku pozornost održivom gospodarenju ribarstvenim resursima i strogo nadzire ribarstvene aktivnosti. U tom kontekstu tehnička poboljšanja flote e, su e, učinjena e, kao na primjer ovlašteni slučajni E, ulovi i drugo što olakšava život našim ribarima. E, naknade za e, dozvole su ostale na prethodnoj razini za većinu kategorija. Ovo donosi i velike koristi Moroku jer ribarstvene aktivnosti koje će se odvijati po ovom sporazumu nude bitne socioekonomske koristi Moroku prvo e, e, ukrcavanje lokalnih e, mornara na europskim brodovima i minimalni broj lokalnih mornara koji su se ukrcali na, koji se ukrcavaju na europske brodove će se još i povećati. Drugo, obvezno iskrcavanje dijela ulova. Pod novim sporazumom uvjeti su fleksibilniji, pa prema tome možemo očekivati povećanje lokalnih iskrcavanja. Ta iskrcavanja otvaraju radna mjesta na e, kopnu, e, pilotiranje, e, prijevoz, rukovanje i druge aktivnosti i generiraju dohodak od poreza. Novi protokol će biti veliki izvor prihoda Moroku između 48 i 55 milijuna eura godišnje. Ako uzmemo u obzir i e, godišnju naknadu E, i e, druge naknade, to će ukupno biti 55 milijuna eura godišnje u usporedbi s 40 e, milijuna eura od prošlog protokola. 2007. godine europski proračun, a ne računajući doprinos brodovlasnika, je isplatio oko 300 milijuna eura financijskih doprinosa e, tijekom e, protokola. E, to je u velikoj mjeri izravno pridonjelo razvoju ribarstvenog sektora Moroka, osobito kroz komponentu sektoralnih potpora kapaciteti Moroka bit će osnaženi e, u sljedećim područjima znanstvena istraživanja, nadzor e, i kontrola, akvakultura, prerada, e, izvozni kapaciteti, edukacije, sigurnost i socijalna zaštita mornara. Ali ovaj sporazum koristi i e, stanovništvu zapadne Sahare zato što ribarstveni sektor igra veliku ulogu u gospodarstvu tog teritorija. E, to je najveći poslodavac a ovaj sporazum tome e, u velike pridonosi. E, ovime se razvija lokalna e, ekonomija, razvijaju se luke, mornari se zapošljavaju na europskim brodovima. To su sve pozitivni doprinosi e, lokalnom gospodarstvu kojih neće biti bez sporazumu. E, prošle, e, u prošlosti 80% projekata koje je financirala Evropske unije je Moroko posvetio ulaganjima i radnim mjestima u regiji, a s novim sporazumom očekujemo da će to biti još više. To će pratiti stroži uvjeti ti uvjeti će se primjenjivati ne samo na e, potporu sektoru već i na financijsku, financijsku naknadu za e, pristupe i za pristojbe e, brodovlasnika. To će značiti sve više koristi za narod Sahravi i njihove poslove. Dakle, još je važnije sada da zajamčimo dosljednost novog sporazuma sa uvjetima e, Europskog suda. Izričito se spominje taj teritorij u novom protokolu. To je prvo. Drugo, učinjeni su svi razumni napori sa strane komisije i europske službe za vanjske djelovanje da se osigura pristanak stanovništva e, na ovaj sporazum kroz e, konzultacija nevladine udruge lokalna poduzeća lokalna tijela su sudjelovala u ovim konzultacijama u Dahli, Rabatu i Briselu. Odredbe koje osiguravaju da će se buduće koristi dijeliti također su uključene u protokol. Razmjena pisama koja prati sporazum svjedoči o tome da Evropska unija poštuje proces Ujedinjenih naroda i ne prejudicira ishod tog procesa. I ja sam čvrsto uvjeren da ovaj sporazum koji parlament mora odobriti u potpunosti poštuje presudu suda i proces Ujedinjenih naroda. Hvala. Merci Joao pour cette présentation exhaustive. Hvala Joao na ovom iscrpnom prikazu eh, ovog sporazuma. Ja ću sada nešto reći o tome kao izvjestitelj. Znači nekoliko riječi o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i eh, Kraljevine Maroka to je klasični sporazum. Tu imamo znači mehanizam e, financijske kompenzacije i to e, za mogućnost e, ribolova za 84 broda Europske unije. Time će se razviti ovaj sektor, isto tako jačati znanstvenu suradnju te osigurati održivo upravljanje resursima. U tom smislu imamo isto tako i konstruktivni dijalog EU sa trećim zemljama je najvažniji za iznalaženje zajedničkog rješenja što se tiče održivog e, razvoja. Tu se uzimaju u obzir e, održivi ribolov, a isto tako se uzima u obzir i međunarodni kontekst. Ovdje spominjem isto tako ove presude Europskog suda i dva uvjeta koje proizlaze iz tog eh, tih presuda. Prvo da se u sporazumu jasno navede da se radi o vodama uz zapadnu a eh, Saharu drugi eh, pri uvjet je konzultacija lokalnog stanovništva, a treće, ono što je vijeće dodalo je isto tako i da to bude na korist lokalnom stanovništvu. Što se tiče koristi sporazuma, E, isto tako i e, sektorskih programa će doprinijeti razvoju ovog e, područja na dugi rok. I u tom smislu ime odbora za ribarstvo ja predlažem da se ovaj sporazum odobri. Ovdje imamo isto tako i protokol o partnerstvu na području održivog ribarstva. Dragi kolege, molim da se na te tematike usredotočite u e, vašim izlaganjima. Znam da ćete vjerojatno malo i proširiti izlaganje, ali zbilja pokušajte se ograničiti na te dve važne teme. Sad ću vam dati riječ. Evo imam jako puno oni koji su se javili za riječ. Prva je Klara Aguilera, ona je izvjestitelja u e, Sjeni, a drugi je Nils Torsveld. Izvolite, Klara. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Eh, hvala i komisiji na mm, izlaganju. Ja sam htjela reći da sam za sporazum između Europske unije i Maroka. Mislim da se ulažu dobri napori i to dobro je slijediti i presude suda i zapravo ni ne možemo to napraviti na drugačiji način. Kada revidiramo ove sporazume, naravno moramo voditi računa o presudama suda i voditi se tim presudama. Ovdje govorimo o jednom e, klasičnom sporazumu koji traje eto već deset godina i kroz sporazum će porasti e, gospodarski rezultati e, uključuje jedan dobar dio flote iz Španjolske, a to je flata koja od srpnja ne može, od srpnja nadalje ne može loviti zato što je prekinut prethodni sporazum na, um, o ribolovu. Tako da nemaju baš puno opcija, da ne kažem baš da nemaju nikakvu. Tako da mislim da je to jako dobra prilika za, i za europski, ali naravno pogotovo za španjolski ribolov. Za naš je također jako važno da se ispunjavaju presude suda. Bez da sada ulazim u političku e, raspravu, ja smatram da ne bismo trebali ulaziti u temu rješavanja političkog problema Zapadne Sahare i spora Zapadne Sahare i Maroka. Ja se nadam da će u prosincu kada se, eh, kada se kada će se održati sastanak predstavnika Kraljevine Maroka i Zapadne Sahare, da će se barem krenuti u smjeru političkog rješenja mm, ove situacije koja nažalost već stvarno predugo traje. No, mi ovdje govorimo o ribolovnom sporazumu te o odnosima Europske unije kroz taj eh, ribolovni sporazum sa Marokom i tu moramo voditi e, računa i o vodama uz zapadnu Saharu te o stanovništvu zapadne Sahare. Ono što sam do sada, prema onome što sam do sada čula, mislim da se pokušalo ispuniti zahtjeve e, suda i smatram da u ovu raspravu ne moramo uh, uključivati političke rasprave. Dakle, prema svemu što je do sada učinjeno, mislim da se stvarno radi sve što se može kako bismo na kraju imali pravno uh, primjenjiv sporazum tako mi se čini s obzirom na sve e, informacije koje sam dobila i izlaganja e, glavnog direktora koje smo malo prije čuli. To je moje mišljenje i mišljenje kluba. Ima tu nekih i kontroverzi, to također moram reći. I to posebice kad je riječ o tumačenju pojedinih odredbi i na kraju ćemo vidjeti kako će to izgledati. No, za sada je moje mišljenje da e, sam za sklapanje ovakvog sporazuma između Europske unije i Maroka. Hvala. Klara izvolite. Hvala. Mislim da mogu biti dosta kratak jer sad ponavljam ono o čemu smo raspravljali prije pet godina. Tada su neki tvrdoglavi članovi ovog uvaženog odbara smatrali da možemo odlučiti što hoćemo i to će biti u redu u budućnosti. Ja se tada nisam slagao s tako arogantnim pristupom pitanju nacionalnih voda i kao što vidite iz odluke suda jedan član odbora imao pravo, a svi ostali su imali krivo. A sada ponovo riskiramo da se dogodi isto. Ja sam eh, pažljivo slušao E, izlaganja, ali nešto sam vidio da nedostaje. Ako pročitate odluke suda, jasno je koje se vode mogu uključiti u sporazum sa Morokom. I nema prostora za donošenje bilo kakve drugačije odluke jer svaka drugačija odluka će ponovo završiti pred sudom i opet ćemo se vratiti na početak i izgubit ćemo opet nekoliko godina. No ja bih naglasio jednu stvar koju nisam mogao naglasiti prije pet godina. Ako pogledate što smo željeli postići trgovinskim sporazumom s Morokom, način na koji komisija pritišće Moroko da prihvati određene standarda bi moglo dovesti do pozitivnog sporazuma o ribarstvu. Ali vi sada idete glavom u zid ne čekajući nikakav napredak e, po pitanju trgovinskog sporazuma i mogli bismo izgubiti vrijeme. Jer kao što je rekao kolega iz Španjolske, imamo puno brodova koje čekaju e, priliku da idu u ribolovu tim vodama. Ja suosjećam s njima, ali ako ne budemo radili na pravi način, oni će čekati još duže. Budite oprezni i učite iz prošlosti. Hvala. Merci Nils. une petite remarque. Hvala Nils. Jedna kratka primjedba. Ja sam prije pet godina isto tako kao ti donio neke odluke. Ja mislim da u tom smislu nismo bili arogantni. Evo, oprosti što ti to govorim, ali ja se ne slažem s tobom. Svaka riječ ima svoj smisao. Linea, izvoli. Eh, gracias, Hvala vam. Znam da i Maroko vrši pritisak na naš parlament kako bismo napredovali e, u oba sporazuma i o poljoprivredi i o ribarstvu. Prije tjedan dana smo glasali e, o sporazumu o poljoprivredi i jedan od zastupnika iz odbora za poljoprivredu, Austrijanac, nam je pokazao jedno pismo koji je veleposlanika Maroka u Njemačkoj poslao i u, kojoj, u kojem se vrlo jasno vrši pritisak, čak se i ucijenjuje, e, da potpišemo taj sporazum. Ja sam htjela reći onima koji ovdje govore da ovdje nije riječ o političkom pitanju. Ja mislim da e, mm, činjenica da raspravljamo o sporazumima s Parokom da to je politika, baš kao što je i sve ostalo o čemu razgovaramo politika. Još bih htjela istaknuti da imali smo presudu upravo zbog toga što imamo političku situaciju koja još uvijek nije riješena, a to je dakle samo odrođenje e, naroda Zapadne Sahare. Još sam htjela reći, Maroko e, koristi prema ovom sporazumu vode koje mu ne pripadaju prema međunarodnom pravu, te vode ne pripadaju Maroku. I još jedna stvar o kojoj valjda ovdje raspravljati, to, je, to su konzultacije. Mislim da je predstavnik komisije prije nekoliko trenutaka rekao e, da parlament mora dati svoju e, suglasnost, a suglasnost ćemo dati glasanjem. Neću se pitati e, zastupnike ili ljude iz pojedinih zemalja šta vi mislite o tome. Ne, o tome ćemo glasati. Stoga moram reći da konzultacija ne znači i davanje pristanka. Zatim, narod Saharaui ima svojeg predstavnika koji je međunarodno priznat i to je Frente Polisario. I sada pitam komisiju, zašto ne krenete u pregovore sa Frente Polisarijom? S njima bi se moglo razgovarati o vodama Zapadne Sahare. Ne s Marokom, pa ta voda ne pripada Maroku, već pripada Zapadnoj Sahari. Stoga se slažem e, sa e, govornikom koji je bio govorio prije mene, zato što stvarno gubimo vrijeme. Ako se budemo e, bavili i dalje ovim sporazumom, Mm, imat ćemo opet zahtjeve pred sudovima i bojim se da ćemo morati krenuti ponovno iz početka. Hvala vam. Merci beaucoup. Hvala. Renata, izvoli. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja sam imala dva pitanja za komisiju, jer me stvarno ovaj dosje jako brine. Slažem se da je ovdje riječ o desijevu koji sa gospodarskog gledišta i ribolovnog gledišta je itekako važan i za Maroku i za Europsku uniju. Stoga bismo mi trebali glasati e, dakle o sporazumu koji će biti pravno gledano savršen i koji će e, pratiti presude suda u vašem uvodu i izlaganju koje je bilo vrlo detaljno, ja nažalost nisam našla odgovore na pitanja koje me muče. I nisam baš sigurna da je sve to pravno u skladu s onima što govori komisija. E, pardon, s onima što tvrdi sud. Sud tvrdi da je potrebno imati suglasnost naroda Saharavi. Tu imamo naravno politički problem samodređenja, ali imamo i ujednjene narode koji priznaju front Polisario kao, kao legitimnog predstavnika naroda Sahraui. Isto tako znamo da tamo živi Sahraui, građani Maroka, no ostavimo to sad po strane. Ako UN kaže da je front Polisario zakoniti predstavnik e, tog naroda, a sud Europske unije kaže da nam treba pristanik, pristanak e, tog stanovništva, ako mi nemamo pristanak fronta Polisarija, kako smo sigurni da je ovaj sporazum o kojem ćemo glasati legitiman? Je li to stvarno pravno održivo? I mene stvarno brine da ćemo mi kao Europa e, glasati o nečemu za, e, a nismo pritom slijedili upute suda. To je moje glavno pitanje i glavna sumnja. Zatim druga stvar. U ovom prijedlogu postoji li nešto što se odnosi na sljedivost proizvoda? To jest, da li je u sporazumu s Marokom e, u potpunosti jasno odakle dolaze e, s kojeg zemljopisnog područja dolaze ti proizvodi, dakle gdje se lovi ta riba i ribarski proizvodi i gdje se prerađuju. Hvala. Ulrike izvolite. Hvala svima, hvala i komisiji na vrlo detaljnom obrazloženju. Stvarno ste bili jako e, jasni. No ja također imam e, neke sumnje o tome jesmo li tu ovdje doista na pravom putu. Vi nam govorite da ste razgovarali sa lokalnim stanovništvom, no ako sam dobro informirana, E, jako puno Marokanaca živi također na tom teritoriju. Jeste li s njima razgovarali ili ne? Zatim, Front Polisario je predstavnik s kojim e, moramo razgovarati, a oni su zapravo odbili razgovarati s vama. Stoga bih voljela čuti malo više informacija o teme. Možemo to riješiti i bilateralno. No koliko se meni čini, mislim da bismo najprije trebali pojasniti zašto ne možemo e, čekati dokle, zašto ne možemo čekati da mirovni proces napokon se potpiše, potpiše e, Čuli smo da će to biti negdje u prosincu i e, kao i govornica prije mene smatram da smo ovdje na tankom ledu. Ako ne bismo trebali prebrzo reagirati, i uletjeti u nekakav sporazum koji neće biti dobar zato što ćemo onda imati više problema nego što smo ih imali prije godine i bit ćemo ponovno na samom startu. Mene zanima kako možemo biti što pažljiviji u ovom slučaju. Svjesna sam važnosti ovog sporazuma za obje strane no to stvarno mora biti nešto što će biti e, zadovoljavajuće s objeva stranama i frontu Polisario. Draga Ulrike, jednu, jedna kratka primjedba. Mi smo ovdje pozvali predstavnike fronta Polisario. Oni su bili gosti i iznijeli su svoje mišljenje u okviru našeg odbora. Gospođa Rodust je rekla da želi razgovarati sa... E, članovima fronta Polisario. Ne, ne, to ste krivo uh, shvatili. Uh, ne, niste dobro razumjeli. Uh, predstavnici fronta Polisario nisu željeli sudjelovati u razgovorima. E, pa kumijamo Da, izgleda da je to bilo loše prevedeno. Želim zahvaliti. Ja vjerujem da je ovaj izvještaj vrlo jasan, dobro pripremljen. A što se tiče ovih presuda suda, tu su također eh, definirana ti glavna uvjeta koja su također vrlo jasno eh, izložena i e, izvještaj e, Alana Kadeka je uz neke amandmane dosta dobar. I ja mislim da su ispunjeni svi uvjeti. To je, te je uvjete također ispunila komisija i Europska služba za e, vanjsko djelovanje. Dakle, govori se o vodama Zapadne Sahare koje smiju koristiti Zapadna Sahare. Provedena je konzultacija, zna se koja populacija na to ima pravo meni je to zapravo skroz sve jasno. I zapravo bilo bi mi jako čudno da bi suci mogli reagirati i reći da uvjeti nisu ispunjeni kad su uvjeti tu, prisutni. Ja smatram da to pravno možemo riječiti i sigurna, siguran sam da službe i vijeća i komisija da su to proučile. Ne slažem se sa svim e, sumnjama koje sam malo prije čuo. I još bih htio reći nekoliko riječi. Odnosi sa Marokom su e, jako važni, ne samo u području ribarstva, nego i u čitavom nizu drugih područja. Maroko je strateški, e, strateški partner vrlo važan za Europsku uniju. Drugo, ovaj je sporazum važan ne samo za e, španjolske ribare, već i za europske ribare. Vode zapadne Sahare tu ne pecaju, tu ne love zapravo samo španjolski ribari, već i ribari iz cijele Europe. I na kraju, meni se ne čini da odbor za ribarstvo niti europske institucije se trebaju miješati u rješavanje tog spora. E, UN je već odavno e, donio rezoluciju, e, vode se bilateralni pregovori, isto tako pod pokoroviteljstvom UN-a i e, sve to će dovesti do političkih e, rješenja. Mi naravno moramo poštivati e, presude suda i to su dva načela kojih se moramo držati. Mi u ovoj dvorani, niti cijeli parlament, niti europska institucija se ne može uplitati u rješavanje tog političkog spora. Time se moraju baviti Ujedinjeni narodi. Merci, Lina. Cette fois-ci, c'est Hvala, a sada Linéa, izvolite. Hvala vam gospodine Mačando i gospodine Pike na vašim govorima. Mene također jako brine i drago mi je da su kolega u odboru e, spominjali iste stvari koje mene brinu. Ja ću se samo osvrnuti na nekoliko tema Danas je nekoliko puta spomenuta presuda suda Europske unije da se prošli sporazum nije mogao primjenjivati na zapadnu Saharu. To znači da je potrošen novac poreznih obveznika koji je trebao biti ipak vraćen. A što bi bilo da, kako to, zapravo zašto se taj novac ne vrati i što se zapravo događa sad s tim novcem koji je bio eh, nezakonito potrešan? Imali smo i ranije razmjenu mišljenja sa općom upravom Mare i tad se čulo da bi parlament mogao vidjeti pismo koje će biti poslano zastupnicima nakon donošenja presude u, kojim, u kojoj stoji da e, plovila Europske unije moraju napustiti e, vode Zapadne Sahare. Što se dogodilo s tim pismom? E, nismo ga vidjeli, možete li nam ga, molim vas, poslati? I još jedna stvar. Dakle, ovaj sporazum o Maroku koji pokriva vode koje su pod nadležnošću Maroka. To isključuje vode koje su pod nadzorom fronta Polisario. I bojim se da se ovdje krši ključno načelo teritorijalnog integriteta. Što ćete učiniti da biste riješili tu situaciju? To mi stvarno nije jasno prema ovom sporazumu potrošit ćemo gotovo 20 milijuna eura pružajući sektorsku pomoć za razvoj e, ribolovne industrije u okupiranom teritoriju Zapadne Sahare. Sama komisija u radnom dokumentu e, kaže da zapravo to ne postoji u ribolovnom sektoru. To znači da bismo na taj način podržali zapravo Maroko. Jeste li svjesni da radimo protivno e, međunarodnom pravu? Možete li e, to komentirati, budući da komisija e, sudjeluje u tome? Zatim radi dokument komisije se ne dotiče dakle, toga da bi nadležna tijela trebala ispostaviti certifikaciju za ulovljenu ribu. Isto tako da Europska unija ne priznaje suverenitet Maroka nad zapadnom Saharom. Kako će onda marokanska nacionalna nadležna tijela, poput veterinara ili drugih tijela, provoditi inspekcije? I na kraju, u tom istom radnom dokumentu stoji da je procjena učinka da se temelji isključivo na ekstrapolaciji. Statistike se temelje na izvorima marokanskih vlasti i vanjskoj evaluaciji. E sada, kako to onda ispunjava smjernice Europske komisije o procjeni učinka? Hvala vam. Hvala, Ana Miranda, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Danas se ovdje vidi e, cinizam i licemjerje od strane Europske službe za vanjsko djelovanje i Europske komije. Zato što mi naravno želimo imati sporazume o e, rubarstvu, da ne želimo ne bismo bili u ovom odboru, ali želimo imati sporazume koji su legalni. Vi ste spomenuli mentioning the Saharavi waters, dakle spominjajući vode naroda Saharavi. Ovaj vikend smo u Madridu proslavili obljetnicu ilegalne okupacije. Na taj smo način pokazali solidarnost sa narodom Sahare. Ovo je e, politička situacija i ne traje godinu dana, već traje 43 godine. Stoga bismo ipak trebali biti malo ozbiljniji. Druga stvar, nakon ovog, svog ovog cinizma, mislim da bismo trebalo jasno reći jednu stvar. Moram to ponoviti zato što mnogi dovode pod upitnik ovaj sporazum. Naravno da želimo sporazum, svi želimo sporazum, ali želimo imati sporazume koji su zakoniti, a ne sporazume koje će poništavati naš sud. Treća stvar. Zatim e, koristi e, Maroka, posebice gospodarske koristi, što mi se čini da je jedina stvar koja interesira komisiju kakve će koristi imati e, Saharavi narod od ovog sporazuma? Posljednji izvještaj koji je bio vrlo interesantan kaže sljedeće. E, stanovništvo ima različita tumačenja. Može se govoriti o stanovništvu jednog teritorija. To je tumačenje od strane Maroka. No, mi moramo govoriti o narodu e, Saharavi, a njihov legitimni predstavnik je Front Polisario. Komisija također kaže da mm, front Polisario nije želio sudjelovati na sastancima. Pa kako će sudjelovati na sastancima? Ako su prvo otišli u posjet Maroku, prije nego što se ode na dakle, ta područja kojih se tiče ovaj sporazum, prije nego što se ode baš u ta ribolovna područja. Mislim da to zapravo vrlo jasno pokazuje nedostatak podrške i nedostatak uopće uzimanja u obzir tog legitimnog predstavnika. I evo, dolazim do kraja. Htjela sam se osvrnuti na još jednu temu koja nas zanima, to je sektorska podrška. Komisija e, kaže da nema radnika iz naroda Saharavi koji rade kao ribari. To znači da bi sredstva išla e, stanovništvu Maroka. No, budimo iskreni jer imamo dakle dokumente komisije koji e, priznaju da nema narod, predstavnika to jest pripadnika naroda Saharavi koji radi u tom e, području ribarstvu. I na kraju, pristanak naroda Saharavi. Naš je sud tražio pristanak e, naroda Saharavi, ne lokalnog stanovništva, već naroda Saharavi i njihova predstavnika. Ja naravno želim imati jedan sporazum, ali na kraju tko će odlučivati o tom sporazumu? Dakle, to moraju, o tome moraju odlučivati lokalno stanovništvo, a ne komisija. I na kraju, evo da završim. Evo, evo, gotova sam. Politička situacija kroz koju trenutno prolazi Zapadna Sahara, e, o njoj ovaj odbor za ribarstvo mora voditi računa, zato što Meni se stvarno čini da bi ovaj sporazum ovakav kakav jest mogao biti nezakonit, tako da nećete imati moju podršku niti podršku mošog kluga. Ako ćemo imati e, legalni sporazume onda smatram da moramo imati jedan sporazum s Marokom i jedan sa Zapadnom Saharom. Hvala Izabel Toma, izvoli. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala na ovom izvješću, zahvaljujemo komisiji. Moram priznati da kao i neki kolege nemam sad jasno stajalište, ali imam sumnje, iskrene prave sumnje da i to je klasični sporazum da postoje jasni interesi. Čuli smo gospodarske argumente komisije, no postoji i ovo pitanje prava, a pravo e, za nas zakonodavce je nešto čega se moramo u potpunosti pridržavati, a sudska praksa i presuda e, Europskog suda sve to izaziva sumnje. Prvo imam sumnju o načinu na koji uzimamo u obzir ove vode uz zapadnu Saharu ili e, u ovom slučaju sklapamo sporazum sa e, Marokom i u tom smislu ne spajamo, e, ne sklapamo sporazum s onima koji imaju nadležnost nad tim vodama. Drugo, što se tiče konzultacija gdje bi se trebalo uzeti u obzir i mišljenja lokalnog stanovništva. Nisam sigurna da je to sve prošlo na najbolji mogući način. Front Polisari, oni su bili e, gosti u našem odboru, oni su rekli da su prije tih konsultacija bili pozvani samo dva dana ranije. A drugo, zapravo sljedeće, o tome se govorilo o raspodjeli koristi. To se spominje i u presudi suda. Gospodin e, Mačado je u svom izlaganju e, vrlo jasno rekao ugovor je, sporazum je financijski vrlo važan za Maroko, ali to je apsolutno nešto što ispada iz naše teme to sporazum mora biti financijski važan za lokalno stanovništvo. A koliko ja znam, financijska sredstva koja se daju se daju marokanskoj vladi, a ne lokalnom stanovništvu. Tu onda trebamo vidjeti na koji način će to taj novac biti raspodijeljen, to trebamo e, i provjeriti. On treba biti raspodijeljen lokalnom stanovništvu, a ne e, marokanskoj vladi. imam puno sumnji, kao što sam rekla, tu smo na skliskom terenu i zbilja bi bilo e, smiješno da nam se ovaj cijeli e, dosje ponovno vrati na razmatranje zato što nismo na pravi način se pridržavali odredbi e, Europskog suda onako kako to stoji u presudi. Um, I trust, ladies and Hvala vam gospodine Kadek. Ja smatram da se stvarno ne smijemo uplitati u unutarnje poslove Maroka. E, Europa je naravno zainteresirana za stabilnost Saharske regije, a Maroko zadržava tu, održava zapravo tu stabilnost. Ne želimo probleme u, Sahari, niti ne želimo e, probleme u Maroku i ne želimo se uplitati niti u probleme Španjolska, Francuska i tako dalje. Maroko čuva naše granice ne samo na sredozemlju, već i na svojoj granici sa Saharom. A jako je puno ljudi koji, ili država koji bi to željeli destabilizirati. Pogledajte malo zemlje koje okružuju Maroko i s kojim problemima se suočavaju. Ljudi u Sahari žele stabilnost, a Polisario donosi samo nestabilnost. Maroko nudi stabilnost i napredak i do sada mu je to dosta dobro išlo. I više su zainteresirani za stabilnost za to eh, da im djeca idu u školu, te eh, nego za to tko vlada njihovim, eh, tko im je na vlasti. Ne bismo se trebali igrati studentskih revolucionarnih političara sa životima jadnih ljudi u Sahari. Oni će morati živjeti sa rezultatima nezrele buržujske europskog uplitanja iz udobnih E, vila iz Dizeldorfa. Siromašni ljudi u Sahari su zainteresirani za mir i za napredak svojih obitelji. Dami gospodo, nemojte zaboraviti, e, Maroko je e, nekada bio protektorat Španjolske i Francuske. A prvi svjetski rat je gotovo započet agadirskom krizom 1900. i to davno prije Sarajeva i Franca Ferdinanda. Dani kolonijalizma a Ceuta i Melilja su i dalje dio Španjolskog imperija. Europska unija i europljani bi trebali gledati svoja posla. E, osim toga treba postojati i ekonomski dogovor, a Europska unija se ne bi smjela uplitati u marokansku politiku. E, taj e, arogancija da europljani znaju najbolje dovela do katastrofe u Libiji, Tunisu i Siriji. I moram reći i da ovaj uvaženi dom i Barunica koja je bila naša ministrica za vanjske poslove. A i francuski ministri vanjskih poslova danas govore o europskom imperiju. E, podsjetite se, Rusi gledaju, oni bi također mogli mnogo toga izazvati u susjedstvu e, u Sjevernoj Africi. Oni ne žele tamo vidjeti probleme. Dakle, gledajte svoje gospodarske posla i ne upličite se. Hvala. David, da. Revolucionari buržuji će se u ovome sami prepoznati. U francuskom ih nazivamo bobo, buržuj boemi. Dragi, Antonio, imaš riječ. Hvala. Pa ne smatram se revolucionarom, niti buržujem. Kad sam bio mlađi, bio sam revolucionar, ali sad sam samo jednostavan građanin koji se brine za globalna pitanja, evropska pitanja, pitanja svog vremena. Ovdje Ovdje imamo ozbiljno pravno pitanje politički govoreći možemo imati različita gledišta, to smo vidjeli, ali s pravne točke gledište postoje ozbiljne posljedice za budućnost. Europska unija je izgrađena na načelu vladavine prava. Što je to vladavina prava? Vladavina prava znači ponašati se u skladu sa zakonom. Dakle, mi slijedimo zakone, a ne govorim sad o zakonodavnom procesu, već o tome da sudovi tumače što je pravo, što je zakon. Dakle, Sud će reći što treba učiniti. Možda kod sklapanja prvog sporazuma nismo bili svjesni, svega nismo znali što trebamo činiti, ali sada je Europska unija dobila upozorenje. Sud nas je upozorio što ne smijemo raditi. Dakle, ako u budućnosti Europska unija e, bude samo formalno poštivala sud, ali ne bude ga stvarno poštivala, onda ćemo imati ozbiljan problem kredibiliteta i poljuljaće se sami temelji Europske unije. To može imati ozbiljne posljedice. Kolege, vrlo je jasno da u regiji postoji politički problem koji utječe na sve sporazume u tom dijelu svijeta. Danas sam razgovarao s nekoliko predstavnika tog područja i rekao sam im da moraju riješiti problem. A Europska unija ne bi trebala ići protiv presude našeg najvišeg suda, već se moramo usredotočiti na politička pitanja. Okupimo Polisario, Alžir, Moroko, Španjolsku, Mauritaniju, okupimo ih, ali nemojmo na silu intervenirati na ovakav način. Dakle, to će potkopati naš identitet kao unija na temelju vladavine prava. Hvala. Antonio, u tvojim riječima prepoznajem odvjetnika koji dobro poznaje pravo prije nego što dam riječ Joao, koji je dobio dosta pitanja, želio bih reći sljedeće. Da, uistinu, ovo je političko pitanje, no mi nismo ovdje da mi sad tu zamijenimo u N. Ja to tako mislim, svako ima svoj posao koji treba obaviti. No, s druge strane, moramo biti u potpunosti siguran i to je ono što sam ja napravio da sporazum o ribarstvu zbilja u potpunosti poštuje odredbe presude Europskog suda. To je ono što mi ovdje radimo. Osim toga, Podsjećam vam, dragi kolege, dragi prijatelji, da smo ovdje u gostilu našem odboru predstavnike Fronta Polisario, isto tako predstavnike e, naroda Sahravi koji rade e, na, po sektoru ribarstva. Bilo je važno da ih čujemo, ne znam da li je komisija to napravila, ali mi jesmo. E, kolega Torvald je govorio o aro Ganci ne bi si ja bio to dopustio, ali trebamo istom paziti malo na te neke ideološke obojanosti. Da, ja sam sa 18 godina također bio revolucionaran i u svom uredu još uvijek imam portret Che Guevare. Sve ćete saznati sada. A Makrona sam stavio u podrum. U svakom slučaju, pazite na te ideološke obojanosti i stajališta. Ne smijemo sad tu biti e, karikature, nego prije svega trebamo biti pragmatični. Kolegica Ana Miranda je e, nešto govorila, nije dugo govorila, e, ali je zaboravila da bismo trebali znači organizirati jedan odbor za to pitanje, ali to je malo kasno čini mi se sada. Mi ćemo se sad tu pridržavati pravila jer već kasnimo. Mislim da je svatko imao dovoljno vremena da kaže sve što misli o ovom te, ovoj temi. Sad znamo što svi misle. No, pazite da nemate previše ideološka ili radikalna stajališta. To bi bilo malo šteta. Čuo sam zabrinutosti, čuo sam što je rekla Izabel, Govorili ste o vašim sporazumima i sumnjama, da, to mogu razumjeti, no molim vas da to sve skupa ne bude ideološki obojano. U svakom slučaju imate e, svi dobre razloge da kažete ovo što govorite. Moramo biti oprezni. Ja sam se E, time rukovodio tim načelom poštivanja presude europskog sustava. To je stajalište e, koje sam usvojio u izražava e, i u pisanju izvještaja. Sada dajem riječ gospodinu Mačadu. Izvolite. Pa kao što sam rekao u svojoj prvoj intervenciji koju vjerojatno niste u potpunosti shvatili, sporazum vrlo sam to jasno rekao, donosi koristi ribarstvenom sektoru Europske unije, Moroku, ali i lokalnom stanovništvu e, Sahravi. To sam jasno rekao. Mi ćemo koristiti od iskrcavanja, e, zapošljavanjem, Dakle, ako e, vam je to promaknulo, želim jasno reći da koristi sporazuma nisu ograničeni samo na Moroko. Još sam što više jasno rekao da s ovim novim sporazumom imamo sustav praćenja kamo ide novac a to se odnosi ne samo na potporu sektoru, već i na financiranje pristupa i e, to se odnosi i e, na pristojbe europske flote postoji mehanizam koji će omogućiti sljedivost, ali ne govorimo ovdje o proizvodima, već e, o sljedivosti novca, e, da bismo bili sigurni da se novac troši u korist lokalnog stanovništva tako da nema sumnje da je sporazum važan korak naprijed kako bi novac i financiranje u sve tri komponente donosio koristi lokalnom stanovništvu. Drugo, lokalno stanovništvo. <clears throat> Znate vrlo dobro da smo imali proces konsultacija. E, mi smo pozvali Polisario, nisu htjeli doći. Nismo ih mi isključili. Što da radimo? Da odustanemo. Mi smo konzultirali e, velike segmente stanovništva, čak je i odbor INTE poslao misiju tamo, a izvješće s te misije je vrlo pozitivan ali mi ne možemo prisiliti Polisario da sudjeluje u konzultacijama ako oni to ne žele. Oni su došli u ovaj odbor, kao što sam e, rekao, ali svi naši napori da s njima ostvarimo dijalog nisu donijeli ploda. Važno je shvatiti realnost i na kraju uvjereni smo da je ovaj novi sporazum u potpunosti u skladu s presudom suda. Prethodni sporazum nije položio test suda jer se govorilo o vodama Moroko. Moroka a sud je pojasnio e, da Moroko nije suveren e, nad tim vodama. Mi smo to ispravili i to se izričito spominje. U isto vrijeme ni na koji način nismo prejudicirali e, niti priznali kao EU da Moroko ima suverenu vlast nad tim teritorijem, niti smo komprimitirali e, stajalište Europske unije u kontekstu Ujedinjenih naroda gdje podržavamo mirovni proces. Za svrhu mirovnog procesa Fronta Polisario se smatra legitimnim predstavnikom, ali kao Evropska unija, dakle ja ne govorim kao komisija nego kao EU, EU nikada nije priznao Polisario e, kao jedinog predstavnika naroda Saharavi, niti je bilo koja država članica Europske unije e, priznala Demokratsku republiku e, Sahravi, da Sahravi Arapsku demokratsku republiku. Dakle, mi ne možemo e, dati priznanje Polisariju koje nije dala niti jedna vlada, niti jedne države članice. Dakle, važno je ne pretjerivati i kao što sam rekao u svojoj prvoj intervenciji, Čak i prethodni sporazum koji je istekao u srpnju je donosio koristi narodu Sahravi u ribarstvenom sektoru, a novi sporazum ide puno dalje. I na kraju e, pravne službe, kako komisije, tako i vijeća, su proučile novi e, sporazum i protokol i došle do zaključka da je u skladu s presudom sudu suda. Naravno, vi možete imati drugačije mišljenje, to je vaše pravo, ali želim reći da je sve učinjeno da se u potpunosti e, udovolji svemu što je rekao Europski sud. E, to nije bila samo e, e, vježba u pravnim e, formama, e, već želimo da se doista e, koristi proširena lokalno stanovništvo i da se to pod novim sporazumom događa još snažnije i to sam vam htio reći no, ja nisam ovdje da vas uvjeravam, postoje različita mišljenja, ali mi nećemo riješiti mirovni proces putem ribarstvenog sporazuma samo sam htio reći da smo riješili ono što je sud e, e, rekao. Hvala, Joao. Mislim da smo sad zbilja svi rekli što mm, mislite, a malo sam se sad i ponio u toj razmjeni mišljenja, moram vas uvjeriti da eh, Porteće Guevara nije više u mom uredu, ja sam ga zadržao, a prije svega poštujem funkciju predsjednika Republike, ali ne želim imati znači sliku predsjednika Republike Mar Mar Makrona u svom uredu. A sada za polaganje amandmana rok je 3.12. Vrlo je osjetljivo tema kojom se moramo baviti. O tome ćemo prvo e, odlučivati u odboru, a zatim na plenarnoj. Molim vas da zadržite zdrav razum i bistru glavu. Evo, dragi kolege, to je sve što sam vam želio reći. Sada ćemo govoriti o drugim stvarima. Završili smo sad ovu raspravu. Što želiš? Ja sam postavila pitanje i voljela bi da se na njega odgovori. Odbor Inter čeka da se završi mirovni sporazum, odnosno mirovni proces. Zašto mi ne čekamo potpisivanje mirovnog sporazuma? To sam pitala, nisam dobila odgovor. Možda gospodin Piket ili Joao nešto nam mogu reći vezano uz to? Pa hvala. Zastupnica ima pravo mirovni pregovori, odnosno okrugli stol, će se održati 4. prosinca. Sazvao ga je posebni izaslanik Ujedinjenih naroda i to će biti prvi izravni kontakt između dvije strane kao i dvije susjedne države u okviru e, procesa Ujedinjenih naroda. E, dakle, prvi puta u zadnjih deset godina će se to dogoditi. To je ponovno pokretanje procesa, ali proces će potrajati i očekujemo da će biti vrlo spor. Ali dobro je da je počeo. Hvala. Hvala gospodine Piket na ovom odgovoru, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ako se slažete, a čak i ako se ne slažete, radi se o devetoj točki dnevnog reda. Tradicionalna razmjena mišljenja sa Pascal Savureom. Molim vas, prije toga da oni koji žele izaći, izađu.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 rekao, svake godine organiziramo razmjenu mišljenja sa gospodinom Pascalom Savureom. On je, znači, E, ravnateljske agencije za kontrolu ribarstva. On će nam, nas informirati o radnom programu za 2019. godinu. Kao što znate, imali smo u okviru ZRP-a povećanje e, obveze kontrole i to posebno što se tiče obveze i skrcavanja i borbe protiv nelegalnog ribolova. Isto tako imamo i te nove funkcije. E, E, granične obalne straže. Evo dajem odmah riječ gospodinu Savureu. Hvala gospodine predsjedniče. Koliko mi vremena da dajete na raspolaganju? 15 minuta, hvala. Zahvaljujem vam na vašem pozivu. Zahvaljujem e, i pozdravljam e, E, zastupnike, potpredsjednike odbora, dragi kolege. Hvala što ste mi dali mogućnost da vam predstavim ovaj programatski dokument Agencije za 2019. godinu. To je i višegodišnji i godišnji dokument istovremeno. Imamo prije svega ono što se tiče godišnjeg aspekta, tu imamo cijeli niz poboljšanja e, pokazatelja uspješnosti imamo isto tako i neke indikatore poboljšanosti što se tiče e, programa PESCAO, međunarodni aspekt. Imamo isto tako i poglavlje 1 i 2, naslov 1 i 2. To se mora usvojiti u okviru proračunskih razgovora za 2019. godinu. A imamo isto tako i određeni razvoj što se tiče troškova radne snage zaposlenika. Pogledajmo kakva je sadašnja situacija, kao što znate, e, imamo 60 radnih mjesta, imamo također finaliziranje zapošljavanja za 61 osobu. Radi se i znači i o mm, agentima za Eh, na određeno vrijeme u okviru takozvanih temporary contract agents i imamo također i eh, upućene stručenke iz država članica. Imamo također i cijeli niz funkcija u okviru ove uredbe o graničnoj obalnoj straži. l'équilibre femme puisque što se tiče današnjeg razvoja, mi imamo bolju ravnotežu, imamo 46% e, žena i 19 nacionalnosti, a kad govorimo o promociji, onda imamo žene koje su e, e, ipak još uvijek malo prisutne na ovoj razini AD8 i više. A kad govorimo o predviđanjima proračuna je za 2018. godinu predviđamo izvršenje proračuna za 95 godina. Kad govorimo o razrešnici za 2016. godinu, već sad trebam podcrtati e, da je sud što se tiče 2017. godine dala mišljenje bez rezervi o provođenju proračuna i djelatnosti. U tom smislu e, isto tako imamo i razvoj suradnje sa drugim agencijama u okviru suradnje s granične obalne straže, ali i drugih agencija, agencija EU i Imamo 25 pet e, sporazuma o službi za Europskom komisijom i također smo, potpisali smo više Zapravo smo usvojili više od 60 e, okvirnih e, ugovora sa Europskom komisijom. Također smo napredovali na procesu informatizacije službi, to će povećati našu učinkovitost i staviti naglasak na ovaj operativni dio. Imamo isto tako i preporuke druge evaluacije, to je usvojeno od strane upravnog vijeća nakon znači e, tih preporuka iz 2017. godine. Imamo znači proračun od 7,7 milijuna eura za osoblje. A što se tiče naslova 1 i 2, malo smo promijenili smjer i to u smislu e, evolucije našeg primjerenog proračuna. Imamo isto tako i operativne troškove koji dosiđu skoro 7 milijuna eura. A u okviru PESCO-a dobili smo i 500 tisuća e, e, eura od Europske komisije. Kada uzmemo u obzir znači i druge eventualno prihode, naš proračun e, dostiče više od 17 milijuna eura. A što se tiče tog financiranja, mi smo na 41. mjestu e, od svih agencija Europske unije. Ono što je važno je koordinacija operacija, planifikacija je procjena i na kraju imamo asistenciju, pomoć i ekspertizu. Želio bih podcrtati da je koordinacija e, nešto što je u srcu tradicionalno našeg djelovanja jer to u okviru zajedničkog, zajedničkih e, provedbenih planova to nam omogućuje da stavimo e, na isto mjesto i okupimo resurse država članica u europskim vodama Sjeverni Arktik to u okviru operativnih planova koji se primjenju e, u NAFO i NEAF, ali isto tako i u sredozemlju, a imamo isto tako i obveze Europske unije u okviru dvije međunarodne komisije, Međunarodne komisije za čuvanje na Atlantiku i Opće komisije za ribarstvo sredozemlja, IKAT i GFCM kad e, okupimo aktivnosti i troškove osoblja imamo E, znači onaj e, iznos koji sam spomenuo. S druge strane imamo plan, planiranje i evaluaciju. Ovdje trebamo provesti e, ono što stoji u ZRP-u i to u skladu i u suradnji sa Europskom komisijom u europskim vodama u Crnom moru, u Sredozemlju i u vanjskim vodama i to u skladu sa e, cijelim nizom instrumenata komisije. Radi se o podršci e, trećim zemljama koje su, koje su e, sklopile sporazume sa, o ribarstvu sa Europskom unijom. A isto tako imamo i pomoć Europskoj uniji u okviru provedbe integrirane pomorske politike. Imamo u tom smislu Agenciju za sigurnost, pomorsku sigurnost u Lisabonu te također i Agencija Frontex u Varšavi. Imamo također i primjenu nove tehnologije za nadzor u suradnji koja je tek počela sa agencijom vijeća, radi se o satelitskom europskom centru. To predstavlja 9,5 milijuna eura, a treće je znači pomoć i e, ekspertiza, to su napori na području standardizacije Imamo podršku država članica što se tiče provedbe obveze iskrcaja. To će početi u siječnju. Budući je predsjednik rekao da će obveza iskrcavanja e, u potpunosti tada stupiti na snagu. Mi Također radimo i na edukaciji, na analizama, analizama rizika te analizama mjerenja sukladnosti. Ja bih također želio insistirati i na poslu koji obavljamo e, na području e, REMA, takozvanih sustava nadzora na daljinu. Komisija je zatražila od agencija i od država članica da radi na toj temu i mi moramo joj odgovoriti tijekom 2019. godine, zapravo više na početku te godine. Trebamo dati neke tehničke prijedloge, nećemo sad ući u neke, e, neka politička razvatanja što se tiče korištenja tog sustava. E, isto tako usko surađujemo e, sa Europskom komisijom na borbi protiv nezakonit tog e, ribolova i tu imamo isto tako suradnju sa Peskaom. Već sada bi želio reći da agencija nije ministarstvo vanjskih poslova, nemamo nikakvu neovisnu vanjsku politiku, nego radimo u skladu sa smjernicama komisije koje su predstavljanje od strane e, uprave vijeća i to je upisano u ZRP. Ta aktivnost e, predstavlja 3,5 milijuna eura. Pogledajmo sada situaciju onako kako ju e, vidimo na europskom kontekstu. Imamo znači 73 tisuće brodova, otprilike 61 jedna tisuća ih ima manje od 12 metara. A imamo također i one manje brodove koje teže kontrolirati u odnosu na koče. Imamo isto tako i 8286 inspektora oni provode e, smjernice ZRP-a. I mi smo također koordinirali u 2018. godini 21.000 tisuću otprilike e, inspekcija, oko 2000 na moru i oko 19.000 na kopnu. Želio bih podcrtati važan posao koje je obavila Europska komisija kako bismo e, razvili specifične programe inspekcije koje se tiču europskih e, voda. To uključuje e, programe zajedničkog djelovanja a to odražava članak 15 temeljne uredbe E, imat ćemo e, povećanje broja vrsta 2019. godine, uključujući demerzalne vrste, a e, do sada to nije bilo potrebno istim odredbama kao i pelagijske vrste. Želio bih također podcrtati da će Crno more ući što se tiče obliča u taj sustav posebne kontrole i to u okviru e, članka 95 i kao što sam rekao u okviru koordinacije kontrolnih planova i to e, Neafa, Nafoa i Mediterana. Imat ćemo isto tako povećanje e, napora, a to ne, u tom smislu ne uključujemo i napore e, GFCM-a na e, znači, Jadranskom moru, Jonskom moru i Levanskom moru. Potencijalno ćemo kroz instrument E, zajedničkog operativnog plana doprinijeti naporima koji su već realizirani na području sredozemlja. To je bilo inicirano od strane izjave e, europskog e, povjerenika Karmenu Vele. imamo također takvu istu i sličnu zapravo deklaraciju za Crno more, deklaraciju iz Sofije, a susjedne države su se angažirale da mm, ulože e, napore bez presedana za održivi ribolov u Mediteranu. Ta aktivnost je izuzetno važna e, mm, koju provodi Europska komisija, zapravo Europska unija u okviru GFCM-a. E Imamo posebne odredbe koje se tiču znači Mesijskog tjesnaca, Crnog mora, e, Sredozemnog mora, Jonskog mora i Levanskog mora. A pređimo sada na širu suradnju sa drugim agencijama, EMSA i Frontex. Imamo e, tu podršku država članica koje provedbe e, misije granične straže, 11 misija, pomoć na moru, upravljanje prometom, borba protiv zagađenja, kontrola carina, imigracije, Mi također radimo i na trojnom sporazumu, zakonodavac je to želio imamo znači te temeljne uredbe tri agencije u okviru tog e, sporazuma se želi da se sve ono što je napisano u tom trojnom e, sporazumu se pretoči u operativni plan i provede kroz blokove, različite blokove e, suradnje sa graničnom stražom, znači s jedne strane nadzor, različitim e, e, sredstvima, jačanje kapaciteta, analize rizika postojećih i novih rizika, te povećanje kapaciteta. Isto tako, agencija je povjerila trima agencijama izradu priročnika na području europske suradnje što se tiče obalne straže tu imamo e, i smjernice i preporuke i dobre prakse koje će sadržavati taj proračun. Taj pristup obalne straže treba podržati države članice koje obavljaju misije obalne straže. Mi smo počeli s radom u prošlosti na glavnim smjernicama tog dokumenta E, usko surađujemo i sa upravnim e, odborima, a od 2019. godine ćemo raditi sa stručnjacima koje su tri agencije imenovale Nadamo se da ćemo u tom smislu moći predstaviti prvi nacrt e, ovog proračuna u lipnju 2019. godine i konačni dokument u prosincu 2019. godine. E, su zakonodavac u e, znači izmjeni temeljnog temeljne urodbe o agencijama je izrazio isto tako želju da se taj priručnik objavi. A sad imamo i E, određene zadaće koje sam već spomenula, jačanje kapaciteta, razmjena informacija, no isto tako i odgovor na krizne situacije koje mogu proizaći iz nekog zahtjeva država članica. A kad govorimo o Europskoj agenciji za kontrole u ribarstvu, ta zadaća se realizira e, posebno u okviru e, djelovanja jednog broda i 2018. godine taj brod obavio sedam zadaća ili otvoreno ili tajno. Prvo smo imali e, zadaću kontrole ribarstva, ali je taj broj sudjelovao misijama zaštite okoliša, pomoći spašavanja te također suradnje sa nekim tijelima država članica što se tiče kontrole e, granica. 2019. godine taj brod će kao i 2018. godine djelovati u svim vodama okružuju europski kontinent. Isto tako bih želio svoju intervenciju zaključiti e, spominjanjem nečega što upravo završavamo u okviru programa skao. Radi se o program podrške u okviru agencije. To nose dvije e, glavne uprave, Digi Devko i Digi Mare. I mi tu podržavamo Europsku uniju. E, dvije e, pod komisije za ribarstvo s jedne strane FCWC, znači to su odbori e, zapadno središnjeg e, zaljeva, Gineskog zaljeva. Znači tu imamo cijeli niz država koje vidite ovdje na e, ekranu, a s druge strane imamo isto tako i komisiju SRFC. Tu su uključeni e, Gambija, Gvineja, Gvineja Bisao, Mauritanija, e, Senegal i Sierra Leone. Aktivnost je usredotočena prije svega na podršku usklađivanja pravnih sustava te razvoj metoda kontrole edukaciji, na edukaciju te također razvoju sustava nadzora Oprosti, imaš li možda još toga, ali evo, 3-4 minute, ne više. Evo, mislim da ću sada ovdje, gospodine predsjedniče, završiti. Želio bih reći isto tako da u okviru našeg djelovanja analiziramo i revidiramo e, ono što se tiče država članica kako bismo uskladili e, međunarodne standarde i reference. Mi također sudjelujemo i u operacijama kontrole koje se provode od strane država članica. Također sudjelujemo e, u djelovanju i također im pomažemo da osmislimo procedure javne nabave što se tiče instrumenata kontrole. Sudjelujemo i u e, edukacijama edukatora kako bi onda oni i dalje mogli provoditi edukaciju. Neću sad e, ići dalje, naravno sam na raspolaganju za e, odgovore na vaša pitanja. Hvala. Imate PowerPoint. Ako želite to e, još malo utvrditi, onda možete konzultirati i prezentaciju PowerPoint Pascala. Imam e, cijeli niz e, traženja za riječ. Prvo Bernard Kund, izvolite. Presidente. Si? Gospodine predsjedniče, imam govor Pepe Blanka. To vam govorim zato što je on izvjestitelj. nije mi bitno kojim redoslijedom ćemo ići, samo ovaj sam vam htjela reći da vodite računa o tome. Ispri... Kolega Pepe Blanko se ispličava zato što je sada na sastanku drugog odbora, glasaju i nije mogao doći ovdje. Stoga je meni ostavio e, svoj govor pripremljen. O, samo trenutak. Oprosti, E, Klara, ti bi e, željela govoriti o sljedećoj točci dnevnog reda. E, radi se o točci gdje je PP izvjestitelj, ali to je sljedeća točka dnevnog reda, odmah poslije. Sad imamo razmjenu mišljenja sa Pascal Savureom, a nakon toga ćemo krenuti na razrešnicu za 2017. godinu za Agenciju za kontrolu ribarstva. Evo, oni koji žele postaviti pitanja pa neka to naprave. Nakon toga, Klara, ćeš dobiti riječ. Dobro, kako god želite. Da, u istinu, Pepe, e, ti daje posla. Bernard, izvoli. an e, Pascal Hvala e, gospodinu Savureu. Mm, vidim da ste vi izvršni direktor ove agencije u Vigu. E, pozorno sam e, pratio sve što ste ispričali. Vidim da se bavite vrlo zanimljivim poslom. Jako se puno toga e, radi, dakle i u partnerstvu sa zemljama članicama i sa nadležnim tijelima za ribarstvo u zemljama članicama. Isto tako vidim da imate puno i odnosa sa trećim zemljama. Mislim da svi moramo biti odgovorni i paziti da predstavnici s kojima surađujemo, a govorili smo danas o Maroku, a nekad prije i o Mauritaniji, a čak i o i Fidžiju. Stoga bi me zanimalo čuti na koji način surađujete sa ikatom dakle Međunarodnom komisijom za očuvanje Atlantske tune, te e, kako surađujete sa organizacijama koje se bave i e, Pacifikom. Tako da zanima me zapravo ne samo Atlantski ocean, već i e, azijske zemlje, Kina, Tajvan, Japan i naravno prostor zapadne Afrike. Jer oni isto imaju jako velike ribolovne flote. Zanima me kako dakle surađujete sa ikatom kao kontrolnim tijelom. Na koji način zemlje članice koriste podršku ikata, Kako se pregovara o kvotama? Kvotama koje se onda kasnije e, nameću zemljama članicama. Te kako funkcionira izvještavanje ikata o plovilima sa posebnim dozvolama. Zatim me zanima na koji način ova agencija se bavi određenim kršenjima propisa. To je bila dakle jedna stvar. Zatim drugo, imamo e, novi prijedlog komisije za direktivu o kontroli i u nacrtu je to vrlo dobro pripremljeno i tu stoji da sva plovila, bez obzira na njihove dimenzije, moraju imati ne samo elektronski očevidnik, već i sustav za praćenje e, plovila na plovilu. Bi li se to trebalo prenijeti i na nacionalnoj razini? Ili će to e, se još detaljnije razraditi u Vigu, to jest u agenciji. Dakle, koje bi e, mm, plovila trebalo registrirati, zato što imamo preko 70 tisuća plovila u Europskoj uniji koja su registrirana. E, tako da morate znati mm, dakle koje iskrcavaju utovar u luci, a koje prekrcavaju e, ulov na moru. a kako je i zanima me još na kraju kako je agencija eh, ekipirana za izazove pred vama. Hvala Izabel, izvoli. Hvala. Želim iskreno zahvaliti eh, gospodinu Savureu, budući da dobijevamo iskrs, iscrpan izvještaj o aktivnostima agencije. Dva pitanja. Prvo što se tiče budućeg izvješća o kontrolama koji je upravo u pripri. E, gospodin Konsi postavlja pitanje o sporazumima o ribarstvu. Da li agencija ima e, neku poveznicu sa kontrolama tih sporazuma? Drugo, u izvješću gospodine Savure koje smo upravo čuli Rekli ste da vaš zajednički rad sa drugim agencijama, a posebno što se tiče ove funkcije e, obalne straže, izgleda da to sve skupa dobro funkcionira, no ne vjerujete li da moramo biti oprezni i da e, Europska agencija za kontrolu ribarstva treba paziti da e, onda njezino djelovanje isto tako ne bude preplavljeno onim što joj dolazi kao zadaće iz Brisela, koje nisu e, zadaće koje nisu direktno vezane za kontrole. Ne bi bilo dobro da sad tu imamo prijenost misije Europske agencije za kontrolu ribarstva. Osim toga, mi pripremamo stajalište parlamenta o reviziji uredbe o kontrolama. Radi se o zakonodavnom nacrtu koje nam komisija predstavila prije nekoliko mjeseci. I tu imam nekoliko pitanja za vas. Vi ne mislite li da bi Europska agencija za kontrolu ribarstva mogla biti operator za sve podatke na području ribarstva. Smatrate li da e, bili ta misija mogla biti u opsegu djelovanja agencije? U ovom trenutku nemamo mjesto gdje se sakupljaju svi podaci na području ribarstva i mjesto na kojem se to analizira. A drugo, imate, rekli ste da imate edukacije za inspektore, kontrolore, no jeste li možda razmišljali o smišljavanju interaktivnog sustava konzultacije uredbe o kontrolama od strane ribara kako bi se oni mogli informirati o utemeljenosti, zakonitosti e, onoga što oni provode u dijelo na terenu. Ja bih željela dobiti odgovor na to, možda ne odmah danas, ali e, zbilja u okviru pripreme ovog stajališta parlamenta. Hvala Izabel, a sada dajem odmah riječ Paskalu. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo Toma i gospodine Kun na vašim pitanjima. Mislim da suradnja sa ikatom je odgovornost komisije koja predstavlja Europsku uniju regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom. Mi možemo doprinijeti e, suradnji komisije na međunarodnom planu, no mi nemamo nikakvu ulogu što se tiče tih međunarodnih pregovora. To je prije svega uloga komisije u pravnom e, sustavu Europske unije. No, mi pružamo doprinosi predlozima, analizom, promišljanjem e, što se tiče kontrola i to u okviru ikota. Prije svega se to tiče e, plave tune, izlova plave, plave tune, to je nešto što je, što je osjetljivo kao pitanje i biti će u budućnosti. A kad govorimo o znači kampanji ove godine ulova plave tune, reći ću vam e, opću brojku. Mi smo u Mediteranu uh, ostvarili kao Europska unija 3000 inspekcija. Sve se to ne tiče izlova plave tune, no to vam daje ideje o prekršajima koje se tiču znači tih e, bazena, znači izlova i sabljarke i e, plave tune. I to u okviru međunarodnih kontrola. Kad govorimo o ikatu, trebamo e, podcrtati da u ovom trenutku nemamo šeme kontrole na međunarodnoj razini, nemamo znači instrumente koji nam omogućuju da provodimo kontrole na međunarodnoj razini. S druge strane, kad imamo plavu tunu i sabljarku e, i sve tropske vrste koje ovise o maksimalnim e, e, razinama izlova, to je nešto što definira komisija. Danas uredba o kontrolama e, daje neka pravila i to za instrumente za brodove manje od 12 metara. I to se sve tiče 12.000 e, brodova Europske unije, ali otprilike 60.000 brodova uopće nema nikakve obveze kojih se trebaju pridržavati u tom smislu. Komisija želi to pitanje riješiti u svom prijedlogu revizije uredbe o kontrolama. Ne znam jesam li nešto ovdje zaboravio ili ne. A sada pitanje gospođe Toma. Kontrole sporazuma o ribarstvu u ovom trenutku. Nemamo tu nikakvu ulogu, ali mi možemo pružiti podršku na zahtjev komisije na području edukacija, jačanja kapaciteta i to zemljama koji su korisnici ili su uspostavili sporazum o održivom ribarstvu sa Europskom e, unijom. Mi nemamo ulogu u operativnom dijelu, no što se tiče programa PESCAO, on je bliži operativnom sudjelovanju jer u okviru PESCAO postoje države članice koje imaju sporazume o održivom ribarstvu sa Europskom unijom. A sad ove misije obalne straže nemamo sad, smatram, ikakvo slabljenje misije Europske agencije za kontrolu ribarstva. Zahvaljujući pojačanom e, proračunu mi smo znači mogli e, opremiti ovaj brod i to je platforma za dodatne inspekcije. Tu možemo e, pružiti pomoć i Europskoj uniji, ali i drugim državama i to na području standardizacije i to se tiče jedne te iste platforme, tiče se razmjene iskustava inspektora, radi se o tehničkoj i operativnoj suradnji, stvaramo mrežu, stvaramo sinergije, stvaramo znači mrežu osoblja s jedne strane e, Europske unije, s druge strane trećih zemalja. Jako je važno da radimo na integrirani način i da imamo kontakte sa e, tuninskim službenicima. Važno je da u tom smislu možemo isto tako educirati libijske inspektore. To sve stvara jako pozitivne sinergije u okviru suradnje sa Frontexom i EMSom. Mi dobivamo i dodatne informacije. Možemo isto tako i koristiti avione Frontexa eh, koji su namijenjeni kontrolama granica i sudjelovanjima u eh, misijama spašavanja na moru. To sve koristimo. U istinu ja sam uvjeren da suradnja na području granične straže je, zapravo obalne straže je jačanje misije Europske agencije za kontrolu ribarstva. A kad govorimo o ovom pitanju podataka, tim pitanjem e, smo već na bilateralnoj razini razgovarali sa Europskom komisiji Mislimo da u Europskoj uniji treba postojati centar za ribarstvo, to bi bilo mjesto gdje bismo imali e, razmjenu informacija i podataka na području ribarstva. Trebamo vidjeti koji su to podaci koji bi bili potrebni, koji su u našoj nadležnosti ili ne. To nije suprotno projektu CIZE i mislim da agencija može podržati komisiju u okviru tog projekta. A kad govorimo o ovom interaktivnom sustavu, mi imamo sustave online edukacija online u skladu sa eventualno dozvolom upravnog odbora. mogli bismo to i proširiti. Tu platformu edukacija online, to je nešto što e, podržavam kao ideju i to bismo mogli e, i predložiti upravnom odboru. Hvala Poskal, hvala na objašnjenju na za objašnjenju na sva ova pitanja. A Sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda razrešnica za 2017. godinu Agencija za kontrolu ribarstva izvjestitelja Jose Blanco Lopez e, na sastanku 28. kolova za to mišljenje za razrešnicu je dodijeljeno SND-u. Izvjestitelj je bio Jose Blanco Lopez. Agencija je objavila svoje izvješće. E, financijsko izvješće za 2017. godinu 27. E, travnja. U ovom trenutku imamo e, raspravu o nacrtu mišljenja i dajem riječ kolegici Klari Aguilera koja će govoriti u ime kolege Blanko Lopeza. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao što sam već rekla, prineću vam riječi Pepea Blanka o izvješću koji se odnosi na upravljanju proračuna za 2017. agencije za e, kontrolu ribarstva. Najprije e, Pepe čestita što je nedavno obilježena deset godina, e, deseta godišnjica selitbe agencije u Vigo. Ja vam se također pridružujem u tim čestitkama. Jačanje rada agencije je ključno ako e, želimo na održiv način upravljati našim ribarstvom i našim ribolovnim područjima. I kako bismo postigli ciljeve zajedničke ribarstvene politike, e, borbe protiv nezakonitog ribolova, nedokumentiranog ribolova, ova agencija je ključna. I zbog toga je ključno da se osnažuje agencija i njezina uloga i da nastavi raditi na ovaj način u sljedećih deset godina. Bilo mi je drago da se mogu raditi, da mogu raditi na ovom e, izvješću od početka ovog saziva kao izvjestitelj u sjeni. U cijelom tom periodu agencija je bila jedan odličan primjer izvršenja proračunskih obveza i e, razina preuzetih obveza je bila uglavnom oko 100%, a razina plaćanja oko 80%. 2017. nije iznimka. Ponovno su ostvareni jako dobri rezultati i voljeli bismo e, da i drugi programi, operativni programi imaju ovakve rezultate. Jedan negativan e, komentar. Od početka saziva tražimo povećanje resursa agencije i financijskih i e, ljudskih kako bi agencija mogla ispunjavati sve dužnosti koje su joj dodijeljene u reformi zajedničke ribarstvene politike, poput na primjer e, praćenje obveza iskrcaja. Kao što znamo, dobra vijest je bila da je proračun za 2018. povećan za 86% od usporedbi sa 2016. To, dakle, to je dovelo do značajnog povećanja proračuna za gotovo 295% i još smo dobili 10, e, to jest još je agencija dobila 10 dodatnih zaposlenika. Um, 99% je e, stopa izvršenja proračuna u obvezama, a 74% u plaćanjima. Dakle, to su stvarno dobre e, stope. E, isto tako, e, većina financijskih transakcija se provodi elektronački. Na taj način je omogućena e, omogućeno stvaranje Europske službe obalne straže u suradnji sa Frontexom i Enisom. I svi su ti aspekti definirani u mom izvještaju i moramo tražiti da se proračun poveća u sljedećim godinama kako bi se agencija mogla suočiti sa većim e, obvezama i dužnostima e, te nositi se sa posljedicama Brexita s obzirom na to da će to donijeti promjene u, u području kontrole ribarstva. Mislimo da je ovaj izvještaj dobar i kao što smo i proteklih godina rekli, smatramo da treba raditi na jačanju e, ravnopravnosti spolova te zalažemo se za to da se jedan zastupnik u Europskom parlamentu imenuje u upravni odgor agencije. Kolega Lopez eh, se veseli vašim komentarima i prijedlozima. Hvala vam. Merci beaucoup, Clara, au nom de... Hvala, Clara. U ime PPA imaju li drugi kolege želju nešto reći? Ne. Onda ću dati riječ predstavnici komisije. Veronika, Veronika Vit. Hvala vam, e, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Najprije želim zahvaliti e, Paskalu Sureju i njegovom timu e, na svakodnevnim doprinosima i svakodnevnom radu kako bi osigurali e, sve napore vezane uz kontrolu zemalja članica, te promicajući bolju sklađenost sa propisima Europske unije te diljem svijeta. Rad agencije je stvarno ključan ako želimo e, ostvariti cilj održivog ribarstva. Drago nam je da još više radite u sredozemlju kako bi se osigurala veća razina usklađenosti. I još bih e, potvrdila i ono što je rekao gospodin Pascal Savore da je uspostava te obalne straže vodi prema stvarnoj sinergiji, prema učinkovitijoj kontroli, boljoj razmjeni e, imovine i razmjeni podataka. Kad je reč o financijskim podacima, možemo pohvaliti agenciju što je 2017. E, imala odličnu stopu izvršenja proračuna. Čuli smo e, da je to iznosilo 99% u obvezama i 74% u plaćanjima. To se stvarno mora pohvaliti s obzirom na to e, da je 2017. godišnji proračun za agenciju značajno povećan između ostalog i zbog drugih obaveza koje su dodijeljene. Drago nam je da proračun za 2017. se vodio na transparentan, zakonit način i to je potvrdio i revizorski sud za financijsku godinu 2017. I na kraju dopustite još da spomenem, budući da je to e, relevantna informacija, u e, srpnju i u prosincu 2017. E, i unutarnje revizije komisije su potvrdile da je Agencija za kontrolu ribarstva uspostavila dobre kontrole koje su učinkovite i djelotvorne u upravljanju rizicima koji se odnose na upravljanje i e, upravljanje projektima. Stoga, uvaženi zastupnici, ja se nadam da će to biti dovoljno kako biste dali e, pozitivan glas e, razrješnici za opći proračun Europske unije za 2017. Hvala. Veronika, Klara, želiš li nešto dobiti? Dodati? Ne, onda je sve u redu. Imamo 23. prosinac, rok za podnošnje e, manmana, 23. siječnja glasanje u odboru, 22. usvajanje u odboru KONT. A sada Prelazimo na razrešnicu za 2017. godinu, opći proračun eu Europska komisija. Ja sam tu izvjestitelj za mišljenje, kratko ću vam e, predstaviti to je nacrt mišljenja, nakon toga možemo imati i e, razmjenu mišljenja. 27. Razrešnica za 2017. Dora je tu, ona će nam nešto više o tome reći. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Mi pozdravljamo prijedlog u nacrtu mišljenja da se da razrežnica Europskoj komisiji kad je riječ o e, troškovima za 2017. Mm, godinu. I drago nam je da u vašem nacrtu mišljenja priznajete naše napore da poboljšamo e, stopu izvršenja našeg proračuna. Kao što znate i kad je riječ o VFO-u, neprestano pokušavamo pokušavati zemljama članicama da provedu e, te, e, te fondove, da iskoriste sredstva i evo, prošli ponedjeljak je vijeće za robarstvo i povjerenik Vela je još jednom istaknuo važnost e, povećanja stope izvršenja tog fonda, da se iskoriste što više sredstava jer je to e, prva godina da se kreće s primjenom N plus 3 pravila i zemlje članice bi mogle izgubiti sredstva ukoliko ne podnesu e, zahtjeve za plaćanjem do kraja ove godine. A sada jedan pozitivan komentar. Imamo informacije da se stopa izvršenja ipak e, poboljšava, da raste. Isto tako dobili smo informaciju da u nekim zemljama članicama danas imamo više od 16.000 projekata koji su u tijeku i to je stvarno jako dobra vijest. Što se tiče sljedećeg programskog razdoblja, i kao što e, i u parlamentu dobro znate, mi, se mi radimo sve što možemo kako bismo osigurali da novi VFO krene ranije. Podnijeli smo prijedlog su zakonodavcima za novi e, VFO i to da se to napravi ranije i veselimo se i suradnji sa gospodinom Matom na e, tom prijedlogu. Gospodin Matu je izvjestitelj. U prijedlog smo također uključili pojednostavljen postupak provedbe. Na primjer, zemlje članice neće morati obavještavati e, nadležna tijela ukoliko se ide kako treba. I samo bih još na kraju spomenula jednu stvar. O našem odgovoru na posebno izvješće revizorskog suda kojeg ste također spomenuli u vašem nacrtu mišljenja. Želimo reći da smo e, ozbiljno poslušali preporuke suda i u našem prijedlogu smo e, upotrijebili te preporuke. Gospođa Tomato dobro zna jer ona također radi na revidiranju tog prijedloga i e, dakle specifičnije u našem prijedlogu se uvodi obveza da se e, o ulovu izvještava elektronički i na taj ćemo način unaprijediti pouzdanost i e, popunjenost podataka o ribarstvu i to posebice u slučaju malog tradicionalnog ribolova. Toliko od mene. Ne želim naravno iskorištavati vaše strpljenje, ali tu sam ukoliko imate bilo kakvo pitanje. Hvala vam. Hvala. E, Dora, dragi kolege, prije nego što vam dam riječ, budući da sam ja izvjestitelj ovom predmetu, trebam reći da svake godine. Naš odbor daje svoje mišljenje o općem razrišnici za opći proračun Europske unije. Ove godine izvješće Revizorskog suda vezano uz 2017. godinu nema znači nikakve primjedbe što se tiče aktivnosti DG, Mare, no ono što bismo mi željeli da Revizorski sud daje posebne brojke što se tiče izvršenih e, pogrešaka i to posebno za Digi Mare, za ribarstvo. To bi nam omogućilo na bolju e, sliku e, financijskog upravljanja. A isto tako e, podsjećam da je zabrinjavajuće i to što imamo mali postotak potrošnje sestrava u okviru FDD-a. E, evo, pustit ću sada kolegama da uzmu riječ. Mislim da je Klara nešto željela reći. Izvolite. Eh, si, Da. Ja sam eh, htjela Dori zahvaliti na obrazloženju. mislim da nije dobro da e, revizorski sud ističe stopu e, pogreška i to posebno sa ribarstvom sa strane. Jer mislim da se na taj način dobro ne dobiva cijela slika. A to nije dobro ni za, ni za jedan sektor. Stoga smatram da bismo trebali od suda tražiti da u godišnjem izvješću odvoji e, podatke za opću upravu Mare. Mislim da bi to bila dobra inicijativa i, ja bih se pridružila toj vašoj molbi. Također sam htjela reći da me brine stopa izvršenja, zato što četiri godine nakon usvajanja još uvijek stopa izvršenja nije baš zadovoljavajuća nije zadovoljavajuća stopa izvršenja proračuna. Ja dobro poznajem svoju zemlju, ali mislim da postoji stopa neizvršenja i zapravo da je to zapravo nemoguće ispuniti. Dakle, time želim reći da nije da nema volje da se to ispuni, već jednostavno apsolutno ih nije moguće ispuniti. I ja mislim da ćemo u novom se nadam da ćemo u e, u EMF-u e, to ispraviti. Ja znam kako to funkcionira u mojoj zemlji, stoga mm, me ne iznenađuje da je stopa izvršenja tako niska. I to je zadatak svih naš nas, svih nas zakonodavaca, da pripremimo jedan E MFF fond koji će biti e, jednostavniji za korištenje i u kojem će se moći novci potrošiti. Stoga sam htjela posebno istaknuti upravo ovo pitanje. Jer mi se to čini stvarno važno. I na kraju važno je ono što je Dora rekla, a to je da je ova godina, prva godina u kojoj stupa na snagu pravilo N plus 3. Tako da treba voditi računa i o tome što bi to trebalo značiti. I još jedna stvar koja možda nije usko povezana s ovime, ali moram to reći. Jesmo li na početku sastanka odbora spomenuli da je danas eh, svjetski dan ribarstva? Vjerujem da ste to spomenuli. Iako sam ja malo zakasnila, htjela sam to još jednom spomenuti da ne bi slučajno propustili spomenuti da se danas slavi e, svjetski dan ribarstva i svakako to e, na ovom odboru ribarstvu moramo obilježiti i spomenuti. Hvala vam. D'abord, je ne l'ai pas dit, ma chère collègue, mais ensuite, je ne le savais pas. Hvala. Da, dragi kolege, nisam rekao, nisam ni znao, ne znam da li vi znate, tko zna da je danas e, svjetski dan ribolova? Da, svjetski dan ribarstva je danas i to su e, definirali Ujedinjeni narodi. Dakle, to znači da moramo više e, proučavati i više učiti. Evo, pokušavamo biti informirani, ali puno nas nije danas znalo. A kad govorimo o EMFF-u, ja sam izvjestitelj za to i ja sam razočaran u ovom trenutku što se tiče EMFF-a. Nadali smo se da će države članice uložiti napor E, znači, ne samo da ne ulažu napore, nego osim toga se i nakon toga bune da ne dobivaju dovoljno podrške od strane država, e, od strane Europske unije. To je sve dosta razočaravajuće. Dora, želiš li možda nešto odgovoriti? Mislim da smo sve rekli, ali evo ako želiš dodati još nešto. Želio bih, e, željela bih odgovoriti na ovu zadnju primjedbu. Sve je to razočaravajuće za sve nas, ali malo nade. Željela bih reći da smo dobili informaciju o tome da je 16.000 projekata u tijeku, a to predstavlja otprilike 21% financijskih sredstava koje se trebaju trošiti. Znači imamo to, taj postotak izvršenja 6,8%. Da, to nije zadovoljavajuće, ali kao što je gospođa Aguilera rekla, procedure su jako duge i između efektivnog plaćanja i realizacije projekata razdoblje koje proteče je E, dosta dugačko. U tom smislu imamo isto tako i malo mjesta za nadu, ali e, ostaje nam isto još puno sredstava koje trebamo e, znači potrošiti, a sada rokovi za amandmane 23.11. U odboru glasamo 23. E, siječnja. Sada je zadnja točka dnevnog reda, razmjena mišljenja sa komisijama vezano uz delegirane akte i provedbene akte. Znači prvo imamo e, delegiranim aktima koji e, ustanovljaju planove za odbačeni ulov u, e, za demersalne e, vrste u sredozemlju i to za isto tako za e, zapadne i jugozapadne te južne vode te za sjeverno more za period 2019. 2021. godine. komisija nam je već predstavila sadržaj tih akata i to 9. listopada i u tom smislu želim e, dati riječ kolegama koji žele nešto reći vezano s to. Ulrike e, Rodust, izvoli. Da, ja želim postaviti jedno pitanje. A moje pitanje sam već postavila 9. listopada. Da pače, prvi put sam ga postavila u svibnju još uvijek mi komisija nije dala odgovor koji mogu razumjeti i koji bi bio zadovoljavajući za godinu 2018. Članak 8. Minimum. To je u odjeljku A4 dodatak 12 850 o tehničkim mjerama govori o minimalnoj referentnoj vrijednosti od 130 mm ukupne dužine, a u nacrtu imamo 105 mm, 90 mm dužinu repa, a za cijelu dužinu 120. Kad je riječ o planu za sjeversko, sjeverno more do 2001. više ne vidimo tu e, razliku, to razmimo iloženje. U listopadu je rečeno da e, države članice nemaju verziju koja sadrži te dužine ali e, tu su ključne reference pod naslovom minimalne dužine. Ali to nije analizirano. Kad je riječ o tehničkim mjerama na strani 99 vidimo da postoje načini da se to izračuna, ali se to ne radi. Dakle, opća preporuka nije analizirana i komisija je to odlučila ne uključiti u delegirane akte. Znam da je pitanje vrlo tehničko. Ja sam e, morala dosta razbijati glavu ali ponovit ću pitanje. Zašto postojeća uredba o tehničkim mjerama i vrijednostima razlika o tehni, kad je riječ o tehničkim referencima. Zašto se to još uvijek ne nalazi u nacrtu komisije? Ja bih spomenula i pravnu osnovu toga. Dakle, Prema člancima 9 i 11 e, plan za Sjeverno more kaže da delegirani akti mogu e, odstupiti od referentnih vrijednosti, a čak i u člancima 8 i 10 komisijinog e, dokumenta referira se na te vrijednosti. Ja ovo ne razumijem. Molim vas objasnite mi jer ako ne razumijem ne mogu dati odgovor na to. Thank you. Um... Hvala. Dakle, ovo je zadnji put što Europski parlament e, delegira, e, odnosno e, se bavi delegiranim aktima kad je riječ o obvezi iskrcavanja, a time želimo smanjiti količinu neželjenog ulova. E, komisija treba objasniti kako i zašto je odobrila izuzeća koja su tražila neke države članice, iako nije bilo informacija koje bi opravdale ta izuzeća kada vidimo planove za ovu godinu, e, traženo je puno više izuzetaka jer će puno više e, država podlijegati toj obvezi no mnoge ne daju dovoljno podataka onako kako se traži u SDCF-u. Pitamo se kako to da države članice nakon svih ovih godina još uvijek ne mogu dovoljno to opravdati. Stoga pozdravljamo pristup komisije da daje izuzeća samo do kraja 2018. ali nedostaju nam e, jasni, jasne naznake u delegiranim aktima da će se te iznimke povući. Možete li potvrditi da će se te iznimke povući ako se ne E, preda, e, odnosno ako države članice do svibnja 2019. ne predaju opravdanja sa podacima. Drugo pitanje, je kako e, to da je vijeće odlučilo maknuti nekoliko stokova sa popisa i još uvijek ne, za sada ne podlježu više o obvezi iskrcavanja? Hvala, nitko se više ne javlja za riječ. Gospođa Clarkson, hvala. Hvala što ste nam dali ovu priliku da vam damo više detalja o prijedlozima za delegirane akte. E, to su važne odluke koje moramo donijeti i znate da dionici željno očekuju te planove jer će morati primjenjivati te obveze od 1. siječnja sljedeće godine. Prvo pitanje gospođe Engstrom, riječ je o cjelokupnom procesu i pristupu e, koji je primijenila komisija kad se bavila tim zajedničkim preporukama. E, mi smo primili puno više tih preporuka i više zahtjeva za izuzeća od obveze iskrcavanja, a od siječnja će se to primjenjivati na sve stokove. Želim reći da smo e, vrlo pažljivo postupali sa svim zahtjevima kako bi svaka odluka se zasnivala na znanstvenim dokazima. E, svi e, zahtjevi država članica su ocijenjeni i mogli smo donijeti tri moguće odluke. Dakle, kada je STEPS potvrdio da su izuzeća opravdana, mi smo odobrili izuzeće na tri godine. To je uobičajeno razdoblje koje inače dajemo i koje nam omogućuje da nakon tri godine ponovo ocijenimo rezultate. Kada je Steps jasno rekao da nema dovoljno dokaza da se odobri izuzeće, mi smo odbacili to izuzeće i zatražili smo od država članica da povuku te zahtjeve. Imamo nekoliko primjera gdje su države članice na to pristale na primjer u slučaju pojedinih vrsta riba i nekoliko u slučaju obdića i imali smo korake e, e, gdje nije bilo temelja da podržimo te zahtjeve. Dakle, e, mi smo intenzivno razgovarali o tim zahtjevima, a u trećem slučaju su neke države dale neke dokaze, ali nisu dale dovoljno dokaze. Na primjer, želimo više e, podataka e, o selektivnosti, o određenim područjima i umjesto da zaustavimo e, ribarenje, što bi značilo da to bi bila posljedica, naime da smo odbili, mi smo dali odobrenje na godinu dana. Ako ne dobijemo uvjerljive dokaze, a to će naravno na godinu ponovo ocijeniti STEPS, mi jednostavno nećemo e, donijeti delegirani akt i nećete ga vidjeti na svom stolu na godinu. To smo vrlo jasno rekli državama članicama i mi s njima e, surađujemo E, tako da one znaju da moraju dati dokaze. A sada konkretno pitanje gospođe Rodas, malo smo imali poteškoća s prijevodom, ali e, riječ je o području Skargat i o mogućem izuzeću za minimalnu veličinu. Možete li potvrditi da je o tome riječ? jer mi smo u prijevodu čuli nešto o drugom stoku, ali mislim da je riječ o nefropsu. Dakle, preporuke koje su dale države članice ne traže da promijenimo minimalnu e, e, minimalnu veličinu norveškog jastoga, ali države članice nisu e, smjele tražiti to izuzeće. E, tu postoji pravni razlog, odnosno pravni problem. Mi smo svjesni toga, ali jednostavno nije bilo moguće uključiti taj zahtjev u zajedničku preporuku. Nadam se da ćemo naći pravno rješenje. Najbolje bi bilo donošenje nove uredbe o tehničkim mjerama jer to uključuje i minimalnu veličinu e, na koje misle države članice o kojima je riječ, ali dok se to ne dogodi, tražimo tehnička rješenja u zapadnu plana za zapadne vode, a mi ćemo o tome razgovarati sa suzakonodavcima i to bi moglo biti prijelazno rješenje E, od onoga što smo do sad radili a imamo za to i znanstvene dokaze. Ja se ispričavam ako niste dobili odgovor ranije, jer ja sam mislila da ste, da jeste, ali očito sam to pogrešno shvatila. E, Hvala Gospođo Klak, kolegica Engström bi vam željela postaviti jedno pitanje. Puno hvala na ovom odgovoru i ja e, očekujem izvješće sljedeće godine. Imam još jedno pitanje e, koje sam propustila prije postaviti. Pitam se zašto je komisija tražila od ISIS-a da ocijeni rizik uklanjanja TAC-a e, pod uvjetom da stokovi ostanu u sigurnim biološkim granicama e, za razliku od toga da ostanu iznad, e, iznad razina koje mogu dati MS prinose. Jeste li razumjeli pitanja? Mhm. Dakle, riječ je o najvećim održivim prinosima. Sorry, Ispričavam se. Ja ću E, uzeti riječ jer ako sam dobro shvatila riječ je o dubokom moru e, kao što znate stokovi e, te vrste nemaju nemaju najmanje najveće održive razine Dakle, to e, nije idealno, ali to je najbolji e, savjet koji smo mogli dobiti od znanstvenika. Hvala. E, još jedno pitanje. Pa znam da je teško dati odgovor na ovo pitanje, ali doista ne shvaćam zašto u, u uredbi koja je sada na snazi e, postoje različite vrijednosti i zašto to nije uključeno. Ali dobro, nekako se moramo nositi s tim, moramo objasniti što radimo i ne znam kako da se odnosim prema toj odluci. Gospođa Clark, ovo je jedno vrlo tehničko pitanje. Možda trebate dati pisani odgovor da, mi ćemo vrlo rado dati pisani odgovor, ali mogu jednostavno reći na temelju višegodišnjeg plana države članice mogu predlagati tehničke mjere uključujući o minimalnoj veličini, ali ne e, ako imaju e, izuzeća od tehničkih e, uredbi. Sada kad imamo plan za Sjeverno more, to je kontekst, a rješenje je donošenje nove uredbe o tehničkim mjerama. To je sve što u ovom trenutku mogu reći. Hvala, gospođo Clark. Hvala. Hvala, kolege. Hvala na ovoj razmeni mišljenja. Sad smo iscrpili naš dnevni red. Da ponovno ćemo se sastati sutra ujutro. Imamo znači našu e, radionicu vezano uz znači e, zabranu odbacivanja e, ulova, obveze iskrcavanja ulova i najveći održivi prinos na zapadnom